Good afternoon. Dobar dan. Nastavit ćemo rad na našem e, dnevnom redu, a za danas poslje podne planirana je razmjena mišljenja sa povjerenikom Hanom. Naravno, e, želimo mu dobrodošlicu. Po prvi puta u odboru e, za proračun, od kada je preuzeo dužnost povjerenika za proračun 1. prosinca prošle godine. Ovo je naravno iznimno važan portfelj unutar komisije s obzirom da višegodišnji financijski okvir se trenutačno pregovara i treba biti osnova glavnih strateških izazova i prijevoda koje je predočila predsjednica komisije von der Leyen tijekom saslušanja u listopadu. Gospodine Han, vi ste vrlo e, jasno rekli da sve ispod prijedloga komisije za VFO bi bilo e, štetno za naše ambicije i isto bi tako ponovno e, citiram kompromitiralo sposobnost Unije da postigne rezultate. Isto tako se ste smatrali da dogovor o novim e, sredstvima je nešto što je izvedivo. S veseljem naravno očekujemo čuti od vas što možete nam reći o ovim pitanjima i drugima. U međuvremenu komisija je počela predstavljati svoj europski zeleni plan, eh, uključujući investicijski plan za zeleni plan kao i mehanizam za pravednu tranziciju, upravo financiranje i međusobne veze sa sadašnjim raspravima o VFO je naravno stvar koja je od iznimnog eh, interesa za ovaj odbor. Jedan od ovih misija eh, ove godine biće nadgledati provedbu posljednjeg proračuna u ovom višegodišnjem financijskom okviru i da predložite nacrt godišnjeg proračuna za 2021. godinu. U tom kontekstu postaće sve hitnije potrebno da se e, organizira planiranje u slučaju da ne postoji dogovor o višegodišnjem financijskom okviru u slučaju e, da imamo zastoj zbog toga što je vijeće malo kasnilo proteklih je godina prije nego što damo riječ e, povjereniku Hanu. Mislimo, e, zamolit ću povjerenika da ograniči svoja izlaganja na deset godina, potom e, ćemo riječ dati koordinatorima koji će možda jednog dana postati veleposlanici, nikada to ne znate u stvarnome životu. A E, to ćemo napraviti tijekom drugog rasporeda, dakle imat ćemo blok od pet minuta za svaku intervenciju, dakle možete postaviti pitanja, dati svoju pridlju, povjerenik može odgovoriti. Nakon što imamo, što ćemo čuti koordinatore, bit će prostora za e, naravno pitanja drugih članova ovoga odbora, posebno izvjestitelja zaduženi za višegodišnji financijski okvir e, i za e, izvjestitelja za proračun za 2021. godinu, ali da se držimo vremena trebamo se držati blokova od po tri minute. Nakon što sam to rekao, gospodine Han, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, podsjetili ste me na to da je ovo i moj prvi službeni nastup, ali kao što mnogi od vas znato, budući da mnoge od vas susrećem, uopće nisam bio svjestan da je zapravo ovo prvi nastup. E, mislim da smo do sada imamo dobre odnose suradnje i stoga e, ne želim potratiti ovih deset minuta. Mislim da smo o stvarima dosta raspravljali Eh, ne, ne mogu se zapravo od, eh, odmaknuti od ovoga što ste vi citirali eh, temeljem mojeg saslušanja, kao što je moj povjerenik Oettinger i prošla komisija, razmišljali smo o tome što trebamo kako bismo političke ciljeve Europske unije proveli temeljem odluka i parlamenta i vijeća i tu uzimajući u obzir naravno Brexit i došli smo do upravo ovog prijedloga koji nije došao iz zraka ni od kuda e, i kojeg želimo braniti. U međuvremenu cijela je tema dobila dinamiku, možemo reći e, Bogu hvala i zahvaljujem parlamentu koji je angažirano e, donosio odluke i koji je potvrdio a u vijeću mogu vidjeti intenzivnu serioznost, ozbiljnost e, vezano za e, predsjednika Europskog vijeća Mišela, dakle da postoji mandat raditi na tome, postoje intenzivni kontakti sa pojedinačnim državama članicama ja i sam kao olakšivač tih e, pregovora sudjelujem u tome E, i naravno posjećujem različite države, posebno one koje, su, kao što je poznato, imaju vrlo jasnu poziciju bilo u jednom, bilo u drugom smjeru. Tako da ću krajem ovog tjedna putovati recimo u Štokholm. Kao što rekoh, važno je da cilje koje, ciljevi koji e, smo si postavili, da njih, e, da ih vrlo jasno E, komuniciram prema državama članicama da postoji vrlo snažna pozicija Europskog parlamenta i da upravo u odboru za proračunu da puno ima e, članova koji imaju puno e, iskustva temeljem pregovora za višegodišnji financijski okvir, da su tu važne teme kako fleksibilnost, tako i za vlastita sredstva i da se iz bivših pregovora stekao dotam da E, vijeće možda nisu tako ozbiljno e, shvatili stvari i da e, upravo sada treba se potruditi da bi se došlo do značajnog napretka i mislim da je tu važno i to kažem onim državama članice koji imaju određenih rezervi, zapravo lobiram za to da vlastita sredstva ne znači ako E, e, si to neki žele e, da bi europski proračun se sastoje od vlastitih sredstava i mislim to nećemo doživjeti za našeg života kada se radi o europskom proračunu, ali je bitno da napravimo prve značajne korake upravo u tom smjeru. Kao što rekoh, od prosinca imamo, imali smo e, pregovarački e, kutiju finanskog predsjedanja, kao što znate, e, uvijek se borimo za, svaki, za svaku brojku ljevo od Naravno, kada se govori o sedmogodišnjem razdoblju, govori se o mili, od, iznosima u milijardima. Dakle, radi se o to je napredak u odnosu na prošlost sa stajališta vijeća, ali još uvijek nismo tamo što bismo smatrali da je dovoljno. Osim toga, tu postoje različite izmjene u samom sastavu komisije, kao komisija. Mi smo jasno predložili da imamo manje sredstava kako bi odgovorili u e, kohezijskom polju i, i poljoprivredi, a isto tako i onim područjima politike koje mi svi smatramo važnima. Konkurentnost, prije svega zeleni plan, digitalizacija, migracije, sigurnost, istraživanje i inovacije i, ta sredstva trebaju, e, dakle i ta područja moraju dobiti sredstva. E, prijedlog finskog predsjedanja nešto je izmijenjeno, e, predložena je podjela trećina trećina, a važno je i tu računam na, na vašu potporu da pitanje vlastici sredstava i fleksibilnosti da ona ostanu uključena u pregovorima, ali da ih se pojača. Naravno, e, ima i prednosti i nedostataka ako definirate stvari za e, idućih sedam godina. Naravno, mi nismo mogli anticipirati e, migracijsku krizu kada se ona dogodila. da nismo imali financijske fleksibilnosti, ne bismo mogli na nju tako reagirati kao što jesmo. Postoje još neke stvari gdje, e, gdje se što se tiče reda veličine e, one su, one su bile zanemarene ali tu se zapravo borimo za svaki naslov i moramo e, to je pitanje smanjenja administrativnih troškova za 2 milijarde eura dakle sa ukupno 75 milijardi, dakle to se ne čini kao veliki izvor i 75 milijarde zapravo se sastoji od tri blokova i vi znate da ne govorimo o administrativnim troškovima svih institucija Europske unije, dakle uključujući Europskog parlamenta, dakle ti administrativni troškovi koji iznose 6,7% ukupnog proračuna i mi smo po tome konkurentni nego bilo koja javna uprava u Europi i na svijetu pa čak i e, ona poduzeća koja su na burzi. Dakle, taj blok sastoji se od trećine mirovina, trećine e, tekućih troškova, dakle energija, najam i treć, e, trećina su plaće u razdoblju za idućih sedam godina jedini blok gdje možete intervenirati su upravo plaće, jer mirovine su već dane, a što se tiče najamnine i troškove energije, na to ne možemo utjecati je one su dugoročno, dakle kada se radi o nam nije nam radi se o dugoročnim ugovorima, to znači kada mogu intervenirati na trećinu i ako tu smanjim sredstva za 2 milijarde eura, onda je u idućim godina svaka, svako umirovljenje u bilo kojoj e, e, e, instituciji da to se ne može ostvariti. To si ne možemo dopustiti ako imamo sasvim ciljane, ciljeve koje moramo provesti. I reći ću postoje pozitivni efekti u u tom pregovaračkoj, u toj pregovaračkoj kutiji, a to je predanost zaštiti okoliša i klime i to je barem 25% svih područja politike bit će namijenjene upravo tom području. Isto tako važno e, e, pravne države i da ona, da to područje naravno ima potporu internih instrumenata Europske unije, dakle mehanizam za pravednu tranziciju o kojoj smo i u parlamentu prošlog tjedna vrlo intenzivno raspravljali. raspravljili. Predsjedništvo vijeća je eksplicitno reklo da oni priznaju da to ključno financiranje koje je a to je 0,5 e, milijardi eura e, je jedan dodatak Dakle, o ovome fondu smo puno raspravljali prošle, prošloga tjedna i ne bih o tome dalje govorio, ali važno je. Komisija će učiniti sve kako bi poduprla hrvatsko predsjedništvo u, naravno u suradnji s e, parlamentom i u svakom e, slučaju ja sam to vidio kao pozitivan e, signal da s jedne strane da je predsjednik Michel bio ovdje u parlamentu razminio mišljenja i isto tako i premijer Plenković i svačam svačam pozicije dakle da se radi o odgodi pregovora ali s obzirom na vremenski okvir Mislim da bi bilo dobro da imamo malo primjereni stav i pristup prema tome. I to me dovodi do posljednje točke, a to je pitanje koje, o kojem je predsjednik, a to je e, planiranje u slučaju da ne dođe do dogovora. E, to je nešto što su neki od vas relativirani, relativizirani. E, mi sada trebamo se zaista koncentrirati posebno u prvoj polovici godine da ostvarimo napredak vezano za višegodišnji financijski okvir, a planiranje u eventualnom slučaju nepostizanja dogovora je onda posljednja mogućnost koju se može iskoristiti, koja se mora iskoristiti, ali to znači da e, onda pokrećete cijeli jedan logistički krug koja dovodi do toga E, dakle definitivno se treba koncentrirati na dogovor o VFO-u i tu ne vidim nužnost da se sada već bavimo tim eventualnim planiranjem u slučaju nepostavljanja dogovora. Još jednom vas želim uvjeriti da sam vrlo zainteresiran za čvrstu suradnju i vjerujem da kod odlučivanja za eh, ovaj proračun za ovu 2020. godinu gdje sam mogao sudjelovati, to je jako dobro eh, funkcioniralo i znate, vi oni koji od vas, koji, nas, koji me dulje eh, poznajete, kod mene su uvijek otvorena vrata i uvijek ću dati mogućnost da bilateralne razgovore, da razmijenimo mišljenja i mislim da je važno da kada se radi o budućem financiranju, da zaista djelujemo u istom smjeru kada se radi o važnim područjima politike. Stoga vam zahvaljujem na suradnju i e, ono što se e, nas tiče, našega tima, dakle mene, e, glavnog direktora, mi želimo doći do razumnog rješenja, ono što je sada potrebno da mi svi imamo neku vrstu upravljanja očekivanjima kako e, na neki način se ne bi razišli, već da objedinimo e, naš rad i angažman jer u e, inače teško će biti ostvariti onaj zadatak koji je pred nama. Hvala vam lijepa. Najpša hvala. Gospodin Fernandez imate riječ. Hvala predsjedniče. Govorit ću na francuskom Zahvaljujem povjereniku na njegovom dolasku, na njegovoj angažiranosti i na onome što je rekao tijekom saslušanja. Dakle, jasno je da stari stavovi komisije predstavljaju minimum za novi saziv komisije. Govorimo o starim stavovima jer sa zelenim planom i obvezama koje je preuzela nova komisija, trebamo raditi e, ažuriranje, barem tehničke prirode, kako bi se revidirale brojke. Postoje novi prioriteti i, kao što se kaže, nove potrebe, novi prioriteti trebaju, zahtijevaju nova sredstva. Što se tiče država članica koje traže i govore o, zagovaraju smanjenje administrativnih troškova, to je zamka u koju nećemo upasti. To je čisti populizam. Tu se želi reći građanstvo, evo vidite, mi ulažemo napor. Neka mi samo jedna država članica da primjer neke institucije ili nekog malog poduzeća, neke organizacije koja ima manje od 7% administrativnih e, troškova i koja funkcionira, onda ćemo moći razgovarati o tome. No, niti jedna država članica do sada nije ponudila takav primjer. Želim iznijeti sljedeću argumentaciju. Mehanizam za pravednu tranziciju. Ima fond. Fond koji ne može biti protivan koheziji, fond koji ne može biti protivan državama u koheziji. I ima još jedna stvar o kojoj moramo biti ozbiljni. Naime, ne možemo reći, a to je protivno onome što je usvojeno, da je Invest EU i Europska banka za ulaganja će alocirati sredstva po državama. To je netočno i ne možemo varati države. Nema tu nikakvog earmarking u Invest EU, niti u Europskoj banci za obnovu i razvoj, a komisija je postupala po državama članicama i napravila je evaluaciju iznosa. To nije ozbiljno uopće, jer e, to je suprotstavljanje. Dakle, stavljanje u konkurentni odnos država članica. Ne možemo reći državama članicama da će dobiti neki iznos e, sa iznosom koji e, je rađen ovisno o projektima. To je nešto mora biti savršeno jasno. Meni je jasno da je brojnim premijerima, čelnicima jako korisno napraviti tako nešto, ali i reći vidite, evo, mi ćemo toliko i toliko dobiti, ali to nije točno, jer to je nešto što primorava države da dođu u konkurentni položaj jedne s drugima. Jer reći suprotno značilo bi da će se revidirati investiju i promijeniti njegov, njegova pravna osnova, a vi ste rekli da se to neće mijenjati. Ako se to ne mijenja, onda to znači da neće doći do e, distribucije e, investiju ili Europske investicijske banke IBA e, podržavamo članicama. Vi možete, dakle, Recite mi kako ste došli do tih ocjena, estimacija i koji su projekti koje će države članice predstaviti. To je No u svakom slučaju, evo, zahvaljujem povjereniku njegove angažiranosti. Siguran sam da ćemo raditi zajedno na proračunu. Rekli jednu točnu stvar. Imamo jaku poziciju jer e, tu je dobra metodologija jer smo zbrojali sve što nam je potrebno i u tom zbiru imamo i kvalitativni e, učinak. Dakle, to nije samo brojke, već rezultat politika koje želimo imati. I zato uvijek kažem, to 1,3 nije ambicioznost. 1,3 je ono što građani traže i čak ono što komisija traži i što države, barem deklarativno u svojim proklamacijama, traže. Hvala. Hvala vama. Gospodine Han, evo, ovo je ostalo vam, je pet sekunda. Mikrofon je uključen. On the basis of this first experience, I think... Temeljem ovog prvog iskustva mislim da moramo preurediti koreografiju. Razgovarat ću malo s gospodinom Hanom. Regrupirat ćemo e, njegove reakcije jer u suprotnom nećemo ništa napraviti. No, molim vas, ograničite se na dodijeljeno vrijeme. Gospođa Gardija Zabal. Hvala vam. Povjereniče, dobro nam došli na odbor za proračun. Istina je, e, drago mi je da možemo samo održati ovu raspravu. Situacija sa višegodišnjem financijskom okviru nije zapravo ništa novo, no što više prolaze mjeseci, a mi ne vidimo e, da zapravo nema nekog značajnog napretka ni s vijećem, a niti sada tu u parlamentu. I sad me već dosta brine smjer u kojem idu rasprave unutar vijeća. Stoga e, mi se naravno ne slažemo sa stajalištem komisije i parlament smatra da to uopće nije razumno. Isto tako e, brine me što je toliko točaka u ovom pregovaračkom okviru, u toj ovoj pregovaračkoj kutiji. Za sada iz rasprava nije proizašla ni jedna točka za koju smo mi e, kao parlament nadležni da ispregovaramo s vijećem budući da smo suzakonoda, suzakonodavac. Naravno da svi žele učinkovitu administraciju ako vjerimo da ćemo imati učinkovitiju e, administraciju sa manje radnika, mislim da to ne ide u pravom smjeru. Htjela sam vam postaviti konkretno pitanje o financiranju zelenog plana. Neki dan smo čuli e, da će se dati jedan trilijun za sljedećih nekoliko godina, a prema podacima komisije trebali bismo barem 260 milijardi milijuna eura dodatno godišnje, a za 9 godina do, 2030 to je 2,3 trilijuna, a ne 1. Pardon, bilijun. Tako da treba nam 2,3 bilijuna, a mi ovdje govorimo o jednom bilijunu. E, zatim nemamo nova sredstva, nova svježa sredstva, zatim govorimo o Invest EU, govorimo o investicijskoj banci, dakle, otkud ćemo za, izva, e, izvući 260 milijardi eura koje su nam još potrebne. Znam da je komisija željela predstaviti ove podatke što je prije moguće kako bismo imali o čemu razgovarati, ali ja se nadam da komisija ipak razmatra o novim načinima financiranja. Dakle, ne samo o novim sredstvima, već i o novim alatima koje će se morati osmisliti u okviru VFO-a, zato što je očito da nam nedostaje i tekako puno novaca. Tako da, eto, zanima me kako to planirate odraditi. Maji. Monsieur Gospođa je, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče na vašem dolasku. Hvala vam također i na redovitim razmjenama koje imamo i koje održavate s pregovaračkim timom, jer to pokazuje koliki značaj pridajete e, europskim zastupnicima i Europskom parlamentu. Dakle, hvala vam doista na tome. Više pitanja imam naravno nećete biti iznađeni, tiču se vlastitih resursa. Dakle, u uvodnom izlaganju rekli ste da puno toga očekujete od Europskog parlamenta, te da smatrate da ta tema poput i drugih treba biti predmetom dubinskih i jakih pregovora. Dakle, budite sigurni da će parlament biti na vašoj strani po tom pitanju. Izgleda, dakle, po našem mišljenju to nije dovoljno, ali izgleda da E, stvar napreduje sa strane vijeća. Možete li nam zajamčiti dakle i na koji način da se tim, tom temom nećemo baviti krajem pregovora? To je prvo pitanje. Drugo pitanje malo više tehničke prirode. Tiče se košarice novih e, vlastih e, sredstava. Dakle, to je taj pojam košarice važan, dakle treba koristiti svu sinergiju koju nam može ponuditi europski, europski proračun. Ono što mi ostaje od e, razgovora sa raznim sugovornicima jeste da doprinos od plastike dobro napreduje. Pitanje kvota ETS-a napreduje. CCCTB je malo zaglavila u pregovorima. I, dakle, pitanje, da li ćete se vi kao povjerenik zadovoljiti samo jednom ili dvama vlastim e, novim resursima? Drugo pitanje, povjerenica, odnosno predsjednica von der Leyen, e, radi po svemu sudeći na proširenju polja ETS-a. Da li imate, e, da li znate kako bi to proširenje poljoprivredne moglo utjecati na taj resurs i imate li neke ideje o nekim novim vlastnim resursima koje nam možete predstaviti? Jer prošlog ljeta komisija je spominjala preleman na unutarnje tržište što nije generiralo puno entuzijazma. i Da li ćete imati neke druge prijedloge? Evo to ovaj prvi dio. Inače, spomenuli ste također i stav parlamenta koji je bio za to da se sektorski blokiraju pregovori, zamrznu. Dakle, možete li nam reći da li neke države članice, da su se vama obratile smatrajući da ta odluka Europskog parlamenta nije ispravna, te da vrše određene pritiske kako bismo revidirali svoj stav. Zatim još jedno pitanje općenitije prirode, dakle kada se razgovara sa zastupnicima ili predstavnicima država članica ili komisije, pojavljuju se neke crvene linije koje iznose jedni drugi. Dakle, ako mi dopustite, možete li mi reći vi, povjereniče, da li vi imate neke crvene linije i koje su to? Hvala. Merci, Mr. Andresen. Hvala, gospodin Andresen. Hvala, govorit ću na njemačkom. Uvaženi gospodine Han, mi se veselimo suradnju s vama. Vjerujemo 2020. odlučujuća je godina za klimatsku politiku. Puto je razloga za to, a neki od njih nalaze se u proračunu i u VFO. Vjerujemo da u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira moramo u to moramo uključiti zeleni plan. Isto tako vjerujemo da su zato potrebne dodatne prilagodbe. E, komisije za razliku od nacionalnih vlada je spremna ići hrabro naprijed. Isto tako vjerujemo da e, kada gledamo VFO mi ipak nismo na kraju priče. Stoga prvo pitanje, slično kao i kolega Fernandez, koju osnovu imaju, dakle s obzirom na brojke, kako kako bi se došlo na do e, jednog bilijuna eura tijekom deset godina. Isto tako slično pitanje 5,5 milijardi vezano za fond za pravednu tranziciju. Čuli smo da revizorski sud ima vi veće brojke to ne može jasno doći samo iz proračuna Europske unije, no e, revizorski sud barata drugčijim brojkama. Kako bi isto shvatili, samo e, želimo znati s kojim brojkama vi e, baratate. Za, dakle, nama je važno ne samo visina, već i o kvaliteti. Tu se priključujem jednim pitanjem koje sam vam postavio tijekom saslušanja prije nekoliko tjedana, a to je o climate mainstreaming, kako poboljšati zapravo e, proračun Europske unije i projekte koji su uključeni kako bi oni postali e, naklonjeni klimetu govorimo o fosilnim e, gorivima, o poljoprivrednoj politici, investiciji u infrastrukture. Znam da komisija je krenula sa cijelim nizom inicijativa u tim područjima, ali nekoliko tjedana nakon što smo o tome čuli na saslušanju, zanimalo bi me čuti što se dogodilo i e, koje konkretne planove imate na svom radnom stolu i kada će ti planovi biti predstavljeni. Mislim da je odlučujuće, e, naravno to je važno kod e, prihvaćanja višegodišnjeg financijskog krira. važno je da ostvarimo bolju kvalitetu i naravno trebamo argumente kako bi proračun postao skloniji i bolji za klimu. Hvala, gospodine Kus. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Han, e, dobar posao ste odabrali. Naime, izračunavanje kvadraturu kruga. Ako to uspijete, onda novi prioriteti i smanjivanje sredstava za stare prioritete, odnosno koje nisu toliko važni, ako to uspijete, onda bi vas trebalo delegirati za Nobelovu nagradu, jer to smatram nemogućim da se to može postići. Ali uzimamo sada gospodarstvo. Dakle, vjerujem neće ići bez smanjenja proračunskih sredstava, u to sam uvjeren. Ako ne dobijemo nova sredstva i mislim da će biti teško upravo to ostvariti. Jer onaj tko daje novac, on se bori protiv toga. Kako ćemo ga uvjeriti da zaista trebamo više novca? A ako je to tako, onda mora biti smanjenja sredstva negdje drugdje. E, I neće biti e, lako. Dakle, e, ne smijemo zapravo e, e, sanjati o tome da možemo udovoljiti svakim, svakoj želji kada se radi i o poljoprivredi i o koheziji neće funkcionirati ako ostavimo sredstva za ta područja kao do sada. Dakle, i tu se mora štedjeti, ali bit će teško, no u svim područjima moramo biti spremni e, na mjere štednje, stoga vam želim jako puno sreće, želim vam e, puno uspjeha i moje pitanje. Kako želite tome pristupiti? Kako želite strukturu strukturirano zapravo pristupiti, eh, pristupiti vođenju pregovora kako bi došli do optimalnog eh, rezultata. Bit će teško, nitko neće na kraju biti potpuno sredstan, ali ipak moramo doći do zajedničkog rješenja i stoga vam želim puno sreće i eh, nadam se da imate pravi pristup rješenju. Thank you, Hvala. Gospodine Hvala. Govorit ću na poljskom. Povjereniče, Dakle, prije nego što ste postali povjerenik, e, jako mi je bilo drago čuti vas kada ste ovdje došli, jer ste tada rekli da ćete nastojati obraniti kohezijski fond, e, ulaganje u željezničke infrastrukture. Govorili smo o karpatskom području, ja sam vam rekao da Također trebamo ulagati u infrastrukture u tom području, dakle zaštita Karpata je jako važna stvar za novi zeleni plan, po mom mišljenju, jer to je područje e, koje se tiče sedam država članica. Dakle, želio bih vas pitati da li će na bilo koji način postojati neka mogućnost da se intervenira i djeluje na Karpatima na primjer da se razvije područje susjedstva sa zemljama koje se tamo nalaze, da se razvije, na primjer, prekogranične infrastrukture, to je također povezano i uz klimu, okoliš, floru i faunu karpatskog područja. E, vaša zemlja, moja zemlja, deset zemalja funkcionira e, u području slobodnih e, europskih mora. Da li mislite da postoji mogućnost da se podrži ovaj vražan e, projekt? Hvala. Hvala, gospodine Papadimulis. Izvolite. Headphone. Gospodine Han, molim vas, e, stavite slušalce. Morat ćete istavljati sve dok ne naučite grčki. vi ste, gospodine, novi povjerenik, ali zapravo niste, nego ste stari povjerenik sa novim zadaćama. No nije dovoljno biti samo pravedan pregovarač. Vi ovdje predstavljate komisiju koja je definirala određene ciljeve za narednih pet godina. Tu ste izjavu dali Europskom parlamentu kako bismo mi glasali za vas, kako bismo vas podržali i rekli ste molim vas glasajte za nas, a mi ćemo sljedećih pet godina učiniti to i to. Dakle, vi morate e, isfinancirati ciljeve koje ste obećali kada ste predstavili aktivnosti komisije i tražili od nas da glasamo za vas. Dakle, morate ispuniti ono što ste e, obećali Europskom parlamentu i europskim građanima. je li moguće sve to isfinancirati sa smanjenjem od 5% cjelokupnog višegodišnjeg financijskog okvira? s obzirom na to da Ujedinjena kraljevina neće sudjelovati u tome. Kako može Europska unija prikupiti ta sredstva koja nedostaju? E, to je uspio samo Isus Krist. Dakle, možete li nam objasniti kako ćete realizirati sve te ciljeve? Kako ćete realizirati ciljeve iz zelenog e, plana? Kako ćete realizirati nove e, politike, a da pritom e, ne zadirete u kohezijsku politiku te u zajedničku poljoprivrednu politiku? E, sada je trend govoriti da su to stare politike, ekstremna desnica govori da ih moramo, da ih se moramo riješiti, ali zar ne bi bilo pametnije podržati e, politike kohezije u Europskoj uniji, baš ovako kao što traži parlament. Zatim, još jedno pitanje. Kada ćete nam dati prijedlog za vlastita sredstva? E, I odakle će dolaziti ta vlastita sredstva? Što se tiče fonda za pravednu tranziciju, Možete li nam dokazati da tih 7,5 milijardi, da, ćete, da će to biti svježa sredstva? Zato što prema mojoj računici e, očito je da se e, vrš, da imamo rezove u kohezijskoj politici, a istovremeno ti su rezovi mnogo veći od e, onoga što ide u taj novi fond. Hvala. Što smo koordinatore koji su iznijeli komentare i poslali pitanja. Tako da prije nego krenemo dalje, mislim da je vrijeme da već čujemo e, reakcije gospodina Hana na ovo što smo mogli čuti, a onda ćemo nastaviti. Gospodine Han, izvolite, imate riječ. Um, if I address this whole complex of um, green Pa, ako se budem bavio svim ovim stvarima koji se tiču zelenog dogovora, fonda za prilagodbu e, tranziciji, moću pojasniti stvar. Dakle, e, Mehanizam za pravednu tranziciju sastoji se iz tri stupa koji pokušavaju biti što jednostavnije moguće. E, stup prvi je fond za prilagodbu, za pravednu prilagodbu tranziciji, što e, daje osnovu. Stup drugi je nešto gdje e, se nalazi InvestEU i daje jamstva europskog proračuna i taj drugi stup ima za cilj projekte koji idu preko banaka i onda imamo treći stup, Europska banka za ulaganja. Zajedno sa Europskom unijom gdje se koriste sredstva i ponovno financira Junkerov e, fond, gdje u biti financiramo gdje se nalaze ovi e, projekti koji nis, koje neće financirati banke. Tu imamo 7,5 e, milijardi. I finsko predsjedništvo u svom prijedlogu već je priznalo uvažilo činjenicu da tu trebamo e, dodatna svježa sredstva, dakle koja ne nisu to kvantificirali, ali su uvažili tu činjenicu, dakle to je u zagradama, mi to nazivamo memoar, to još treba pregovarati, ali ostali smo pri tim, tih 7,5 milijarda. I ova e, ovdje imamo sredstva za fond za pravednu prilagodbu tranziciji. Možda smo u početku napravili neku grešku u komunikaciji, ali ne. U biti svaka zemlja će imati dogovorene dotacije za različite strukturne fondove konkretno e, fond za razvoj, razvojni fond e, Dakle, tu imate alokacije koje se daju u onim regijama koje da tako kažemo su, mogu sudjelovati u tim subvencijama e, fonda za pravednu prilagodbu tranziciji. Dakle, tu se govori o CO2 Eh, emisijama koje su iznad europskog prosjeka, a temeljem NAC 3 tu su i one koje su identificirane na razni NAC 2, ali u suradnji s državama članicama mi ćemo svesti broj regija i NAC 3, dakle to je manji dio većih regija. I tu svaka država članica može slobodno posezati za sredstvima iz strukturnih fondova i koristiti ga sa nacionalnim udjelom u fondu za pravednu prilagodbu tranziciji. Dakle, već postoje te alokacije za iz strukturnih fondova koje omogućavaju državama članicama da se nose, da tako kažem, sa dijelom za pravednu tranziciju. Dakle, to je nešto povrh onoga što je inače alcirano, a ne suprotno. Zatim, cijelokupna stvar se radi temeljem zajedničkog upravljanja. Dakle, države članice i regionalna tijela za upravljanje upravljaju fondovima dakle rmo i to se temelji na zajedničkom programu o kojeg se komisija dogovorila kako bi se zajamčilo na primjer da e, se ta sredstva ulažu s ciljem da se smanje emisije ugljičnog dioksida. Imamo dva područja na kojima se djeluje, dakle jedno su E, energetske e, hidrocentrale koje se pokreću na ugljen ili lignit e, i druge intenzivne intenzivni emiteri emisija. Dakle, cilj je da se ili promijeni izvor proizvodnje ili da se poboljša tehnologija, da se zamijene zastarjele industrije drugima i Dakle, države članice mogu slobodno definirati pravi miks između regionalnih razvojnih fondova i Europskog socijalnog fonda. Dakle, socijalni fond se koristi, na primjer, za unapređenje vještina ljudi, u slučaju da trebaju savladati neke nove vještine, a regionalni razvojni fond e, je više za intervencije na materijalu. Dakle, evo tu je fleksibilnost uključena. Dakle, to je taj prvi stup i to je upravo ono područje u koje se stavlja dodatno svjež, dodatna svježa, sredstva. Ne želim vas gnjaviti ovdje, ali možemo imati jedno zasebno zasjedanje, sastanak o stupu drugom i trećem i njihovom načinu financiranja. Sad, naravno, postoje neke procjene, na primjer, koje su ugrađene o procjeni utjecaja učinka poluge, da li je to zemlja A ili B, ali sve se to radi i gradi na stečenim iskustvima. Dakle, stekli smo puno iskustva tijekom eh, rada na Junkerovom fondu, o mogućim utjecajnim polugama i tako dalje, dakle, ovisno o zemlji i tako dalje. Dakle, mislim da su izračuni koji su napravili jako ozbiljni, razumni i na određen način dosta konzervativni konzervativno napravljeni. Dakle, što znači da se sve u svemu, evo, ne želim ulaziti baš u pojedinost pojedinosti, jer stvar ovisi o tome o kakvoj stopi sufinanciranja, o kojoj zemlji se radi i tako dalje, ali tu očekujemo da će mehanizam za pravednu prilagodbu tranziciji moći pokrenuti do 120 milijardi e, u sedmogodišnjem razdoblju. Dakle, evo, to je na određen način taj paket i taj fond za pravilnu, za pravilnu prilagodbu tranziciji nadahnut je e, plan ulaganja u zeleni plan. Taj e, plan ulaganja u zeleni plan, e, koliko sam shvatio, izazvao je neke nejasnoće jer ovdje se govori o bilijunu, desetogodišnjem razdoblju i to je nešto što bi trebalo razriješiti. I želim razjasniti i reći da smo mi izračunali što europska strana može dati, kako može, s koliko novca može doprinijeti narednih 7 godina u okviru VFO-a temeljem prijedloga komisije. Dakle, mi smo na početku, još pregovaramo i zato imamo ove preliminarne brojke. Dakle, najprije trebamo vidjeti kako se sve u svemu došlo do tog bilijuna. Dakle, brojke koje ovdje iznosim eh, tiču se sedmogodišnjeg razdoblja. Dakle, sedam godina. Što znači da ćemo u sedam godina doći do 750 milijardi ulaganja a koji se tiču zelene agende, a što se sastoji od 320 milijardi, dakle to je onih 25% udjela europskog proračuna e, namjenjeno klimatskim e, promjenama. Jer sveukupni proračun iznosi oko 1280 u okviru prijedloga komisije, što se dijeli sa četiri i onda dobijete tih 320. Por toga svega imamo rashode koji se tiču okoliša, što predstavlja oko 40 milijardi Onda uz nacionalno sufinanciranje za klimatske promjene imamo skoro 200 milijardi i e, e, još dodatnih 50. E, Fond za pravednu tranziciju, prilagodbu tranziciji ima stotinu oko 100 milijardi i e, ekstenzija 18 e, milijardi, dakle, koja se tiče ETS-a. Dakle, sve ukupno ugrubo je to, to je 750 milijardi e, za sedmogodišnje razdoblje. I ovdje govorimo o političkim porukama za deset godina kako bi se ekstrapoliralo još to prošireno na dodatnih tri godine i da se vidi što smo napravili, ali trebamo vidjeti što se može napraviti u prvih sedam godina pod pretpostavkom da politika i cjelokupna tema klimatskih promjena da se nastavi i e, nakon isteka sljedećeg financijskog okvira. I tu ponavljam da su to dosta konzervativne pretpostavke, dakle minimizirane stvari. Dakle, i na taj način se dolazi do onog bilijuna sa te tri dodatne godine. Dakle, evo, to je ono što, što sam htio pojasniti. Evo, to je taj doprinos. Onda se spominjalo i o dodatna 2 bilijuna. Naravno, ponekad su ljudi široke ruke, ali mislim da to nije nerealno, jer smo zaprimili brojne zahtjeve koji se evo, konkretno naših prijedloga e, u vezi s taksonomijom. Dakle, brojni fondovi za ulaganje, investitori e, jako su znatiželjni, htjeli bi znati koja su ulaganja, koje vrste ulaganja su e, prihvatljiva, e, naklonjena okolišu i koja se bave klimatskim promjenama, jer sve više e, ulagača i investicijskih fondova e, zanima e, da saznaju i važno im je kvaliteta potencijalnih ulaganja, jer ti privatni investitori, mirovinski fondovi koji ulažu imaju sve veći broj smjernica i obveza koji se moraju pridržavati kad ulažu u određena područja. Stoga, imamo visoka očekivanja, ali su, koja su opravdana da će privatni sektor u narednih deset godina ući u ovo sve i dati svoj doprinos putem dodatnih ulaganja. Dakle, ovo je cijelo pitanje zelenog plana, plana ulaganja i ovo je bila sad rašlamba e, tih iznosa. I evo za kraj, izračunato je da godišnja ulaganja ukoliko želimo ostvariti CO2 e, neutralnost, iznosilo bi 260 milijardi. No, očito je da to ne može poticati samo iz izvora Europske unije. Dakle, Europska unija financira tako, financiranje Europske unije i u ovom sektoru moraju biti doživljena kao ulaganja koja će poticati i pokretati druga ulaganja i druge akcije. Dakle, mi smo ti koji predvodimo, ali ne možemo sami to iznijeti. I zato e, se zato je nužno uključiti i privatni sektor. Što se tiče vlastitih resursa, neki od vas su to spomenuli, dakle evo imamo taj tekst sada o plastičnom otpadu i E, dosta se široko tumači, da ne kažem jednoglasno, e, ali jako je otišlo daleko to i razvija se stvar. Isto tako što se tiče ETS-a, tu su još i neke druge ideje, dakle i ETS, ETS ovisi o tome da li će se proširiti na sektor pomorstva i zrakoplovstva. Imamo još neke druge inicijative, odnosno ideje koje se tiču zrakoplovstva. dodatne e, dodatne takse na e, e, letove, kratke letove gdje se želi motivirati ljude da više koriste vlak, no nemam konkretnih još prijedloga, no evo idealno bi bilo da dođe do političkog dogovora u okviru sljedećeg VFO-a koji bi nam omogućio da raspolažemo s jasnim eh, pravnim obvezama i o, integraciji vlastitih resursa u sljedećem VFO-u. Možda nećemo točno i precizno uspjeti definirati o kakvim se vlastim točno izvorima radi. Neki će moći vjerojatno biti eh, ostvarivi, ali mislim da bi naš zajednički cilj trebao biti komisije i parlamenta da definiramo u konačnom pravnom tekstu to i to ste s pravom kritizirali, dakle, kada govorite o trenutnom tekstu. Dakle, bilo bi dobro da imamo zakonski obvezno, zakonsku obvezu da se e, uspostave novi vlasti resursi, da dođe do političkog sporazuma, dakle, da to bude obvezno. Poslali ste mi pitanje isto tako i o tome koje su naše crne linije. Pa, koliko znam, mi ih pomiramo tako da ako nema dovoljno sredstava, onda ne možemo financirati projekte. I to je ono što mora biti svima jasno. Ako ne raspolažemo sa sredstvima, onda ne možemo financirati projekte. I, a može postojati neka donja linija, donji prag gdje stvari nemaju smisla jer e, nema dovoljno sredstava. Dakle, ništa nije besplatno. Države članice moraju biti jasne, dakle one koje imamo države članice koje su naklonjene novim političkim e, projektima, ali ne žele, ne žele e, dati nova sredstva. Dakle, ne možemo na taj način napraviti kvadraturu kruga to mora biti jasno i ja se neću sudržavati od toga da to kažem. Dakle, e, ja ne idem u zemlje kao prosjak, e, već e, jednostavno kažem, evo, to je račun, svi ga mogu imati pod nadzorom, slobno možemo usporediti račune, odnosno izračune, ali jasno je da bez novca ne možemo ulagati u rehabilitaciju zgrada, proširenje željezničkih mreža i tako dalje. Dakle, to je nešto gdje se moraju donijeti odluke. Jer smiješno je u biti odlučiti u prvoj polovici prošle godine produženje ili integraciju Frontexa u koji bi trebalo uključiti 10.000 do 10.000 ljudi. Ja to ne dovodim pitanje, ta odluka je donesena, ali onda smo šest, god, šest mjeseci kasnije e, smanjili proračun za Frontex e, za 30%. Dakle, to je samo po sebi proturječno. Ne možete zaposliti 10.000 ljudi za iznos koji je predložilo finsko predsjedništvo. No, ako se vjeruju da je to dovoljno, onda je dovoljno. Ali oni novci koji su predloženi nisu dovoljni. Dakle, to su političke odluke koje moraju biti donesene i zato vjerujem da je važno razgovarati o onome što je potrebno, što se treba, mora napraviti i onda da se napravi izračun. Mi smo to napravili, a sada je na političarima da donesu te odluke. No, e, ako, je, ako, smo spremni, ako smo spremni za 1% i onda ići na 1%, mislim da to nije pravi pristup. Hvala vam, ovo je bilo vrlo jasno i mislim da govorim u ime svih u dvorani da e, bismo svi željeli čuti više o ovim vašim izračunima kako bismo i mi mogli sami računati. E, još se deset zastupnika javilo za riječ. Stoga vas molim sve da se ograničite na minutu i pol ako želite čuti odgovor gospodina Hana. Gospodine Olbricht, izvolite. E, pa evo ja ne moram postaviti pitanje budući da je Jose Fernandez već postavio pitanje koje sam ja htio postaviti. Hvala vam gospođa Marquez. Hvala predsjedniče, evo ja neću biti jednako brza kao i kolega, jednako kratka. Istina da je naša koordinatorica postavila pitanja, ali ja imam ipak neka dodatna pitanja. Ne znam da li ću moći skoristiti svih tri minute, ali eto. Dakle, najprije bih e, istaknula to da se slažemo glede prioriteta. Dakle, parlament, vijeće i komisija su se složili oko prioriteta, to nam je jasno. E sad, pitanje je iznos, dimenzija proračuna, a za to nam je svjesno da moramo tražiti nove resurse. Dakle, GNI nije dovoljan, moramo biti realni, iako znamo koji su prijedlozi. Sad, bio ste upravo kada ste rekli da komisija ima određene ideje o vlastim resursima, no moje pitanje je sljedeće. Koji su prijedlozi, zakonodavne inicijative? Dakle, mi smo svjesni i znamo koja su ograničenja, ali eto, htjela bih eh, da nam kažete nešto o tome. Drugo pitanje. Komisija je u petom mjesecu 2018. predstavila svoj prijedlog u vfo Prošlog tjedna komisija je iznijela drugi prijedlog, dakle mehanizam za pravilnu tranziciju. Pitanje. Kako komisija tumači ta dva trenutka? Moje konkretno pitanje jest da li komisija smatra da ima samo jedan VFO i da će VFO biti zbroj e, onog prijedloga iz petog mjeseca 2018. plus mehanizam za e, prilagodbu, pravnu prilagodbu tranziciji. Treće pitanje. Imat ćemo u Portugalu na inicijativu premijera Portugala e, sastanak z određenih zemalja. Znam da su povjerenici pozvani na to. Moje pitanje je sljedeće. Dakle, kao što znate, možda znate bolje od sviju nas, koji je značaj politike i kohezije. Vi ste i sami bili povjerenik za koheziju. S jedne strane, dakle. S druge strane, evo, u zadnja višegodišnja financijska okvira, barem zadnja, kohezijska politika je dala veliki doprinos za klimu, za digitalni sektor također. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Da li komisija ima namjeru valorizirati takav pristup, a kako u budućnosti komisija namjerava mjeriti e, rashode koji se tiču klime, napose kada se govori o klimi u mainstreamingu, dakle u sustavnom uključivanju različite politike. Hvala. Hvala vam sada gospodin Levandovski su odlično je da imamo e, iskusnog povjerenika. Ovo je drugi VFO prema ovim novim pravilima, tako da pravila su već jednim testirana. I vidi se da su procedure za jednogodišnji postupak dobre, ali za višegodišnji proračunski postupak i nisu baš. Zadnji put e, smo, kad je bio Herman Van Rompuy još tada, smo ostvarili dogovor 8. veljače. E, parlament je glasao u studenom 2013. To znači da su 2014. i 2015. bile u potpunosti izgubljene e, za nove projekte zbog kašnjenja. A kako vi možete, što vi mislite o nekom realnom kalendaru? E, Brexit više nije upitnik, već je, pitanje kako uključiti zeleni plan u VFO. E, I jeste li doista dobili e, zeleno svjetlo od svih uplatitelja od tih 7,5 milijardi? Znam da je sama Austrija bila jedna od jedna od onih koji su imali imale najviše primjedbi. Dakle, je li to dodatno u odnosu na finski prijedlog koji je sada na stolu? Tako da što god se dogodi 2021. što god se bude planiralo, sve će to biti izgubljeno, a mene zanima kakve su vaše realne procjene što se tiče rokova. Hvala vam, gospodine Krner. Hvala, gospodine predsjedniče. Bit ću kratak, jer je puno kolega već govorilo. Gospodine Hane, hvala što ste došli. Neću reći kao koleg da morate e, dobiti Nobelovu nagradu ili da morate biti Isus kako bi se ispunila vaša zadaća, no, no želim e, spomenuti jedan aspekt, a to je pitanje e, pravne države, odnosno mehanizam pravne države u VFO-u. Mislim da je to od središnje važnosti kada se radi o pitanju pravne države u Europskoj uniji. Tu bi bila mogućnost da komisija i e, parlament su vrlo e, bliski oni koji su neto platiše i tu se može zajednički djelovati. I vjerujem da taj mehanizam pravne države je vrlo važan kada se radi e, da povećati prihvaćanje e, e, građana u onim državama članicama da se stave na raspolaganje određena sredstva Europskoj uniji. E, naime, stoga vas želim postaviti pitanja koje korake poduzimate kako bi ta tema bila ukotljena u idući višegodišnji financijski okvir, naime taj mehanizam pravne države. Thank you, povjereniče, dobrodošli u odbor. Europski zeleni plan i VFO su e, dva najveća projekta emisije i oba spadaju pod vašu nadležnost. Kao prvo, što se tiče mehanizma za pravednu tranziciju, očito je da moramo pojasniti na koji način će se financirati i to što prije, ako želimo osigurati uspješnu implementaciju zelenog plana te e, uspješne pregovore oko VFO-a. Što se tiče Fonda za pravednu tranziciju, koje mjere planirate financirati ako želite ostvariti dugotrajne i održive ekonomske učinke? A drugo pitanje se odnosi na stupove 2 i 3 iz mehanizma za pravednu tranziciju. Koje mjere komisija planira poduzeti kako one zemlje koje su najmanje razvijene i po pitanju financijskih tržišta, kako možemo osigurati da i te zemlje imaju pristup tim sredstvima. Zatim o VFO-u. E, I pazite, ne, ne krećem sad tu, e, predsjedavajući, ne krećem od nula e, što se tiče vremena za govor. To je za pitanje. Molim vas, recite vijeću i komisiji da ne doživljavaju zdravo za gotovo pristanak parlamenta na VFO. To što se vi planirate dogovoriti u zadnji čas i pritom očekujete da će vas parlament podržati je pogrešno. Stoga dođite, objasnite vašu filozofiju, baš onako kao što je rekao Joan Manuel Fernandez prije, pred vijećem. U prethodnom VFO ste rekli da smo mogli učiniti puno. Da, ali potrebna nam je veća fleksibilnost i više sredstva. U prethodnom vfo jednom kad smo počeli financirati e, projekte vezano uz migracije, više nismo imali e, više prostora i onda svake godine smo morali reći ne, nemamo više novaca zato što nismo imali, zato što nismo imali apsolutno nikakvog e, dodatnog prostora za to. I posljednji komentar za godišnji proračun. Molim vas vodite računa o smjernicama parlamenta i molim vas poručite vijeću da politički podrži proračun rano u procesu. Zašto? Zato što oni uvijek u svoje birokratske smjernice, koje su je, jako lijepo sročen tekst, i u riječima, dakle, e, je sve krasno, a onda na kraju brojke pokazuju da se smanjuju e, sredstva za istraživanje, inovacije i tako dalje. Stoga molim vas poručite vijeću da politički podrže proračun i da se uključe u pregovore o proračunu u drugoj polovici godine, a ne da se uključi u pregovore tek zadnju večer, zato što će na taj način i vama olakšati život. Hvala vam. A sada sljedeći ima e, riječ. Imam dva, dvije teme o kojima bi s vama razgovarao. Prvo je perspektivno pitanje što učiniti da izađemo iz pat pozicije da postoje određeni prijedlozi gdje se e, dogovore vijeća i Europski parlament, a nakon toga se sredstva smanjuju. I ako bi mogli elaborirati još i vezano za vlastita sredstva. I drugo pitanje u okviru kakav je danas. Postoje različite mogućnosti da se proces poboljša, zato se ne treba dobiti Nobelovu nagradu ili biti Isus. Postoje jednostavnije mogućnosti. E, moj kolega je govorio o jednoj od njih, gospodin Andresen, da se e, treba pozabaviti climate mainstreaming. Dakle, što već danas u proračunu, što se dobro troši, što se loše troši i ono što je meni važno, jer sam kratko prije e, Božića bio na e, grčkom otoku, možete li se pobrinuti da postoji veća transparentnost koji iznosi se daju za migraciju, azil um, i za čuvanje granica, jer postoje sedam ili osam različitih uh, ciljeva i to je vrlo kompleksno područje. Radi se o humanitarnoj pomoći i uh, proračuni vezani za upravljanje granica. Mi kao parlamentarci uh, teško možemo ispunjavati svoju zadaću ako postoji velika kompleksnost i ako zapravo nema mogućnost točnog uvida u način kako se sredstva trošeš. Hvala povjereniče što ste danas ovdje. Ja sam izvjestiteljica za gender budgeting. Um, i e, tu su žene koje se zato zalažu kako u ovom odboru, tako i u parlamentu. Prije vašeg e, izbora imala sam frustrirajuće e, E, tko je zadužen za gender budgeting. E, oni su nam rekli morate pritati općoj prvi just, međutim oni su rekli mi se bavimo diskriminacijom, a ne pitanjima proračuna. E, to zapravo je loš, to su loši rezultati komisije jer očito ne postoje jasne nadležnosti. Moje pitanje je stoga vrlo jasno i možete to ispuniti Možete li se danas obvezati da ćete se pobrinuti da, e, da upravo opća uprava za proračun dobije kvalificirani personal koji će se baviti pitanjem upravo gender budgeting i da te, ti ljudi onda dođu u naš odbor i da predstave svoj rad. Gospođa Arman, izvolite. Zašto financijskih interesa Europske unije naravno jako je važna stvar za našu komisiju. Uspostavili smo eh, Europsko eh, tužlaštvo i gospođu Koveši eh, s tim ciljem. Dakle, s podvodstvom gospođe Koveši odjel koji se bavi borbom protiv korupcije e, zapljenio je dobra u vrijednosti 2 milijarde za za otprilike 40 e, milijuna eura godišnje. Dakle, mislim da će to ulaganje u europsko tužiteljstvo imati pozitivan povrat e, za europski proračun. Međutim, izgleda je proračun koji je komisija prethodnih e, godina odredila, dakle, za godine 2020. i 2021. i VFO, da su podcijenili potrebe europskog tužiteljstva od e, studenog će imati dvije tisuće predmeta koje će morati e, riješiti u 10 dana jer suprotnom će oni biti izgubljeni. Dakle, mogućnost da se dakle sredstva unesu u europski proračun će biti i izgubljena. Dakle, imat će 10 dana i 2000 predmeta za procesuiranje tih predmeta. Dakle, evo što tražim od vas. Da li vam je moguće povjereniče da pogledate pobliže stvarne potrebe Europskog tužiteljstva i da se postarate za to da raspolažu proračunom koji im je potreban kako bi ispunili svoje obveze? Hvala. Hvala, gospođa Keller. Hvala predsjedniče, bi se baviti jednom preciznom eh, temom. Dakle, mehanizam eh, uključenja ugljika na granicama. O tome nije bilo puno riječi, dakle tu se naime radi o mehanizmu koji omogućuje dodatne, dodatna proračunska sredstva, a isto tako omogućuje da se bude ispravan u samom sustavu postupanja. Dakle, podsjećam, na granicama treba primijeniti razliku u cijeni koja je vrijednost obvez obveza, odnosno pritiska na okoliš koji namećemo unutar Unije. Bez tog mehanizma, i to proživljavamo zadnjih godina, imamo eh, curenje ugljika. Dakle, premještanje industrija koji su veliki proizvođači emisija izvan Europske unije. Dakle, da li biste mogli govoriti o metodi rada na ovoj temi koja je problematična i koja je isto tako predmet konsenzusa. Dakle, uveliko se napredovalo na tome, ali u provedbi iste tu bi trebalo e, dodatne tehničke radove kako bi se to moglo zaključiti i proširiti povjereniče e, proračuni njegove krajnje granice, a vi ste dobro objasnili koliko je to sve važno. Hvala naprijed. Hvala, gospodin Stefanuta. Povjereniče, ja mislim da nema malih i velikih politika. Ja želim zagovarati možda manje politike, ali koje su važne. I jedna od njih je CPN. To je mehanizam za civilnu zaštitu Europske unije koji je tek e, narastao sa 380 milijuna na 1,4 milijardi e, Mm, u trajanju sljedećeg VFO-a i to je odlično. I to stvarno moram pozdraviti. No vidim da zemlje članice nisu za to. Čak i jednom kad budemo imali predloženi proračun, e, javna nabava neće biti riješena. Vidjeli smo u godinama 2018. i 2019. E, imali smo dostupno dosta novaca za kupnju helikoptera, zrakoplova, e, za kupnju lijekova i taj novac nije iskorišten ostao je tamo i ja bih volio da u sljedećem, eh, u sljedećem financijskom razdoblju da se taj novac iskoristi. Australija eh, je Ne treba nam Australija i mi imamo naše probleme. Nedavno sam čuo, u, sam čitao u novinama da eh, je da je koronavirus već odnijela 440 e, života. Stoga ja vas molim da se držimo brojke koje su predložene, da pomognemo komisiji da provede svoj mandat i da osigura e, sav materijal koji je potreban, e, zrakoplove, helikoptere i lijekove. Hvala vam. Prije nego što dam ponovno riječ gospodinu Hanu, htio bih sam nešto reći. Zapravo neću to baš ni dodati, to je e, već postavljeno u prvom krugu. A važno je da čujemo odgovor na to pitanje. Govorili ste o Invest EU programu, te da se proračun za taj program dijeli to jest e, dijeli e, na temelju sredstava koje dolaze iz e, zemalja članica. To je meni zazvučalo dosta čudno, vjerojatno i ostalima. Jer ako se dobro sjećam, Invest EU se temelje na tržištu. Kako, ste onda, kako to onda zapravo funkcionira? I možete li nam objasniti to što ste rekli? Možete li nam dati specifičniji odgovor? Hvala vam. Izvolite, imate riječ. Dobro. Onda ću odmah početi s ovim zadnjim pitanjem. U stupu broj 1 su e, sredstva pre, unapred raspodijeljena, a u stupu broj 2 e, imamo kao neku vrstu natjecanja. I to sam možda zaboravio napomenuti u svom uvodnom govoru. što možemo učiniti kako bismo pomogli koji je, mm, imaju najviše problema sa emisijama CO2, moramo im pomoći tako što ćemo osmisliti potrebne projekte. Dakle, ovdje govorimo o regijama koje su koje mogu dobiti ovakvu vrstu financijske potpore. Tako da među regijama postoji neka, neko određeno natjecanje, neka konkurencija i ona mora postojati. A ako želimo iskoristiti naučeno iz provedbe Junkerova fonda, moramo uspostaviti strukture koje će pomoći regijama da se dobro pripreme za dobre projekte koji se mogu financirati. Želimo da na kraju dana u e, stupu 2 i 3 imamo baš zdravu konkurenciju. E, moramo pomoći onima koji nemaju baš toliko iskustva da e, nadoknade taj svoj zadostatak. Zatim što se tiče Fonda za pravednu tranziciju, gospođa Markis je postavljala pitanje. Dakle, to su dodatna sredstva. Tih 7,5 milijardi su svježa sredstva, svježi novac. Dakle, to će biti dodatno uz ono što budemo ispregovarati. Ja tu govorim o našem prijedlogu. Ja uvijek govorim o našem prijedlogu. Sad smo usred pregovora i sad, evo, dolazim do vašeg pitanja, Janus. Zahvalan sam Charles Michelu da je on preuzeo sad e, taj zadatak e, i stvarno je predan tom poslu putuje okolo, održava brojne sastanke, imat će još e, sastanaka i početkom veljače, tako da tokom veljače očekujemo novu pregovaračku e, kutiju. Tako da, da, stajalište vijeće još uvijek nije definirano, ali očito je da vijeće shvaća koliko je to e, bitno. Zadnji puta, jako se dobro sjećam, konačna odluka je donesena 13. prosinca, a počelo je 1. siječnja. Stoga stvarno nema nikakvog razloga da gubimo dodatno vrijeme. Što se tu tiče vladavine prava, mi to, e, mi se time, to smo uključili u svo naše zakonodavstvo i zbog e, neto uplatitelja. Neke zemlje su za potpuno poštivanje vladavine prava, neke malo manje, neke žele više e, u kohezijskoj politici, stoga moramo pronaći nekakav balans. Tako da to je kao nekakav kliše. Oni koji dobivaju novac iz kohezije su uglavnom oni koji e, su malo rizični kad je riječ o vladavini prava. Stoga smo prošle, prošle godine odlučili da ćemo imati jednu tablicu koja se odnosi na vladavinu prava i u toj će tablici biti ocijenjene sve zemlje kako bi svi imali jednaki e, tretman i kako bismo na najlakši način uočili probleme. Sigurno u svim zemljama članicama postoje određeni problemi u pojedinim područjima. Tako da je potpuno E, pravedno da imamo taj jedan sveobuhvatan pristup. A na taj način ćemo spriječiti i e, recimo poseban tretman za neke posebne zemlje. Ne, na ovaj način ćemo osigurati ravnopravan tretman svih zemalja. Što se tiče troškova migracija, e, koji su rasprostranjeni kroz različite naslove. Ovo je prvi puta da smo se našli u ovoj situaciji. U sljedećem eh, VFO-u prijedlogu smo uveli novi naslov gdje želimo koncentrirati očekivane eh, troškove za sve što je povezano uz migraciju kako bismo to mogli bolje kontrolirati, ali i e, da vi kao parlament to možete bolje pratiti. Zatim što se tiče e, e, nove zelene agende, nema više isprika, mm, uskoro ćemo donijeti konkretan prijedlog i stručnjaci iz naše glavne uprave će e, spremno razgovarati s vama o svemu. Zatim što se tiče e, klimatskih politika, e, tu svi mi moramo naučiti biti strogi i odlučni kad odlučujemo što je relevantno za klimu, a što nije. Jedino ćemo na taj način uspjeti prikupiti sve moguće e, najkonkretnije dokumente. Danas gotovo 20% proračuna se troši za to područje. No ako planiramo da 40% proračuna za poljoprivredu mora biti povezano s klimom i 30% proračuna kohezije, e onda moramo vrlo jasno definirati što u to spada, a što ne. i tu moramo biti e, strogi i odlučni u odnosima sa zemljama članicama, ali tu također očekujemo i pomoć revizorskog suda. Oni bi nam također trebali pomoći e, utvrditi postoje li određene slabosti i e, morali bi nam pomoći definirati što jest relevantno za klimu, a što nije. Gospođo Keller. Govorili ste o porezu na ugljik. To zvuči ne samo razumno, već i potpuno opravdano. To je isto tako u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije. ETS, to je proširenje ETS-a e je također nešto što bismo mogli razmotriti. To je također u skladu sa pravilima VTO-a. No na kraju dana zapravo svi se slažemo da je potrebno imati tako nešto ako želimo osigurati e, ravnomjernu konkurentnost i pravedno tržišno natjecanje. i paziti da e, takve stvari ne utječu negativno na cijene i na e, tržišno natjecanje. Što se tiče ureda europskog tužitelja, gospođa Kaviši već putuje okolo. U ovom trenutku ne želim još ništa reći, no e, taj ured počinje s radom ove godine i vidjet ćemo kako će se to razvijati. Znam, znate da ne prihvaćaju sve zemlje članice ured e, javnog tužitelja i to moramo riješiti. No na početku reći koliko će oni ljudi trebati e, ja imam dakle razumijevanja za novog e, ravnatelja, ali istovremeno se moraju prije toga definirati potrebe a još se vodi rasprava čak i u ovom domu o raspodjeli zadataka između Olafa i europskog tužitelja. Tako da i to će utjecaj, utjecati na raspored e, radnih mjesta. Tako da još uvijek se još uvijek moramo razgovarati o tome što će biti potrebno, a što ne. No, naravno, mi nismo protiv toga. Mi smo dugo godina e, inzistirali na tome da se pokrene e, rad tog ureda i naravno smatramo da mora e, imati primjeren broj osoblja i naravno za to ćemo se pobrinuti. A što se tiče katastrofa, Evo, sad imamo taj mehanizam u Europi, a cijela ideja je bila da zemlje članice imaju različitu opremu, ovisno o njihovim nacionalnim e, potrebama. Znam da u Nizozemskoj, na primjer, imate jako puno opreme za e, apsorpciju vode. To možete posuditi zemljama e, za u slučaju poplava. Mi recimo u Austriji imamo opremu za potrese i lavine. Tako da u principu svaka zemlja ima na raspolaganju svoju e, opremu koja je nekako najpotrebnija. Ali važno je da se promjen, da se oprema nabavi i da se onda može razmjenjivati Idealno bi bilo da to imamo na, evropskoj, na razini Europske unije, ali zapravo su zemlje članice te koje moraju imati tu opremu zato što svaka ima svoje specifičnosti. I naravno ta oprema se mora posuditi drugim zemljama članicama, ali i, i trećim zemljama u slučaju bilo kakvih prirodnih e, katastrofa. Hvala vam gospodine povjereniče na e, komentarima i odgovorima. Time završavamo ovu točku razvinu gledišta s Johannesom Hanom. Hvala vam što ste došli, nadam se da ćemo vas i u buduće često viđati. Hvala vam još jednom. Evo, za dvije minute nastavljamo sa A, za dvije minute nastavljamo sa sljedećim točkama, to je dakle Europska investicijska banka i točke koje su nam ostale neriješene od jutros. Hvala. We continue with our uh, agenda, which uh, is... Evo nastavljamo sa dnevnim redom. Sada smo na točki broj 14 uh, o financijskim dakle, financijske aktivnosti Europske investicijske banke, godišnje izvješće za 2019. Daću odmah riječ gospodinu Davidu Kormanu da nam ukratko predstavi izvješće. Najprej hvala predsjedniče, evo bit ću doista kratak, jer ono što me danas interesira je da dobijem povratne informacije različitih klubova zastupnika i zastupnika ovdje nazočnih. Dakle, već smo održali jedan sastanak s izvjestima u Sjeni, s različitim izvjestima dakle u Sjeni, koji su radili na ovom izvješću i ja sam tada predstavio plan izvješća, dakle prvi dio se tiče klime, drugi o vanjskim e, zajmovima, dakle, koje daje Europska unija i bilo je nešto, jedan aspekt koji se tiče sa transparentnosti. I još jedna stvar koja je predstavljala brigu za neke od zastupnika, to su mala srednja poduzeća i inovacije. Dakle, hodogram tog izvješća bio je dakle da se prate savjet komisije i mi smo slagali o tome da, e, da vidimo kako Europsku investicijsku banku pretvoriti u banku za klimu kako napraviti tu tranziciju. Dakle, prošlog tjedna imali smo e, saslušanje predsjednika Europske investicijske banke koji je rekao da treba jednu treba na klimatska banka, dakle EIB e je već to bila, ali vjerojatno treba promijeniti dvije, tri stvari. Dakle, evo, to je u duhu kojem je rađeno to izvješće, dakle, napraviti pregled pitanja i reći što e, nam može pomoći da se poprati ta transformacija ili mutacija ka e, njenom pretvaranju, pretvaranju ib ka banci za klimu. Dakle, evo dobio sam već neke vaše komentare, hvala vam na njima i mislim da je jako važno da svi sudjeluju u ovom e, izvješću. Na taj način možemo stvariti pozitivnu atmosferu koja će, zahvaljujući kojom će svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Hvala. Hvala vama, gospodine Koman. Žele li izvjestitelji u sjeni nešto reći? Gospodin Fernandes, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, govorit ću portugalski. Hvala i nome de, da nosa relatora sombra, Anželika, eh, Angélica, eh, e relativamente às atividades financeiras do BEI,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 VFO bi trebao osigurati e, dodatno financiranje za ovakve aktivnosti. E, trebali bismo imati više kapitala za e, rizične projekte. Očito je da Europska unija kaska za SAD-om. E, mi podržavamo e, te inicijative i pozivamo EIB da preuzme aktivniju ulogu da sačuva sigurnost, ali i kreditiranja, ali i okoliš. I isto tako znam da se je EIB poduzela određene korake kad je reč o transparentnosti i to također pozdravljamo. Sada govorim u ime kolegice, ali mm, ja također osobno želim zahvaliti izvjestitelju na e, ovome radu. Gospodin Loma, Hajne Loma, e, hvala vam na ovom dobrom izvještaju. Ovdje se spominje jako puno vrlo važnih tema. E, dakle, od preraspodjela financiranja, e, MSP-ovi te jačanje upravljanja i transparentnosti unutar EIB-a. Fokus je na klimatske promjene. I to je naravno posve opravdano s obzirom na to da je to odluka i Europske unije, a onda EIB. Što se tiče cilja za kreditiranje klimatskih projekata oko 50%, smatram da bi e, trebali imati malo više informacija o tome kako će se postići taj cilj i kako će politike e, davanja zajmova biti u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma. Zatim, još je jako puno stvari koje treba financirati, a to je kohezija i konkurentnost naše industrije. No, klima nije jedini element u prelazu na održivo gospodarstva. Pogotovo u kontekstu sve većih e, nejednakosti u Europi e, ne mogu ne spomenuti važnost socijalnog aspekta i to bi trebalo također biti odraženo u aktivnostima EIB-a. Ne samo kroz mehanizam pravedne tranzicije i investiju, već kroz kontinuiranu podršku socijalnim projektima, inovacijama i razvoju vještina. Četiri su točke koje bih volio spomenuti. Prvo, moramo e, voditi računa da uloga EIB-a raste i da će rasti u budućnosti. A istovremeno moramo postaviti pitanje o rezultatima te o sve većoj odgovornosti. Odgovornosti. Isto tako moramo osigurati e, dobru koordinaciju između svih politika Europske unije ako želimo izbjeći određena preklapanja. Zatim uvijek moramo biti e, paziti na rezultate financiranja. EIB mora usmjeravati financije tamo gdje postoje praznine ili gdje postoje neuspjesti na tržištu, a ne e, sakupljati sredstva tamo gdje ih već onako ima. To također znači da moramo bolje e, ocjenjivati rezultate projekata financiranih od strane EIB-a. I to e, uključuje i e, taj vanjski mandat. Zatim, mandat za vanjsko kreditiranje, tu bismo možda trebali e, malo biti detaljnije. Razvoj i klima su, bi trebali biti glavni fokus EIB-a. Isto tako, potrebna nam je veća dosljednost između e, zajmova. I na krajanje transparentnost, e, dakle paziti na pranje novca i dobro upravljanje. Tako da mislim da ćemo jako dobro surađivati, zapravo surađivali smo jako dobro sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjene. E, prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na e, vrlo dobrom radu na e, uobličavanju ovog izvješća. Postoje rezerve s moje strane i do jedna od stvari za koju vjerujem da treba bolje naglasiti, a to je koherentnost politike i veza sa zelenim planom u samome izvješću, zato jer EIP je s jedne, s jedne strane prije usvajanja zelenog plana e, je upravo imao važnu ulogu upravo naglašavanje te dimenzije, ali sada e, moramo vidjeti kako financirati zeleni plan i pozdravio bih e, program izdavanja zelenih obveznica EIBA Naravno, uz dogovor o taksonomiji imamo već okvir, e, imamo dakle e, i veću predođu što su to zelene investicije. Tu je naravno i pitanje prometne politike. Bilo je dobro čuti od e, predsjednika Hoera da će imati uskoro prijedlog vezan za prometnu politiku. To će naravno biti dobro za EP ako ih Europski parlament po, pozove i ako imaju usklađene politike e, vezano za to, a treće je veza sa kružnim gospodarstvom i rezolucija prošlog tjedna Europskog parlamenta o zelenom planu koji poziva ne samo na kružno gospodarstvo, već osiguravati da postoji da e, to gospodarstvo ne proizvodi e, otrovne stvari. Treće je pitanje kapaciteta i tu je važno naglasiti ne samo za eib već isto tako i za komisije i za države članice vezane za pregovore o višegodišnjem financijskom okviru, da EIP e ima dovoljno sredstava da e, e, pomogne ne samo pri pripremi projekta, već i isporuci, odnosno izvedbi projekata. I na posljedku tu je pitanje transparentnosti. Ja sam, ja obožavam konvenciju Arhus koji osiguravaju ne samo pristup informacijama, već isto tako i javno sudjelovanje u e, postupku donošenja odluka u pravosuđu. I unatoč naporima koje je EIB do sada napravio, postoji prostor za poboljšanje i mislim da bi e, možda nešto u tom smislu trebalo unijeti u izvješće. Gospodin Kus, sad ima riječ. Hvala lijepa ne bih želio govoriti o ovom izvješću. E, kod gospodina Hojera prošloga tjedna postavio sam nekoliko pitanja, to me malo otrijeznilo. Posto, naime, radi se o novim graničnim vrijednostima koji su politički, naravno, utvrđene ne e, znanstveno i mislim da nema puno smisla da se bavimo tim pitanjima. Mislim da cijela stvar sa 50% Eh, kreditiranja eh, dakle zelene politike a osnove kada se, eh, koje se koriste, odnosno kriteriji za ten, su politički određeni, odnosno samovoljno određeni, onda imam jako velike dvojbe o tome je li to u interesu građana koji nam zapravo na raspolaganje stavljaju taj novac. Hvala lijepa. Idući govornik sam ja. Što ću poštovati. Hvala lijepa e, gospodine Korman koji ste obavili cijeli posao koji ste obavili na ovom izvješću. Izvješće je važno i samo je po sebi se objašnjava e, ako su glavni ciljevi klime i klimatske promjene za Europu i za novu Europsku komisiju, onda EIP mora imati u tome svoju ulogu da bi se postigla ta važ, taj važan cilj. Imam četiri kratka komentara. Prvo, mislim da je ključno kako god da označimo APE, da APE e, zapravo zadrži svoj kreditni rejtnik trostrukog A, A, da ostane banka, jer osim klime tu će uvijek na sreću biti i drugi elementi u njegovim politikama i akcijama o kojima se treba pobrinuti. Recimo mala i srednja poduzeća koja su već spomenuta, a naravno postoje i druga. Druga primjedba s obzirom na činjenice da je EIP e, posluje u jednom tržišnom okruženju, ne bi bilo mudro E, postavi, postavljati dodatne klimatske ciljeve i uvjete za postizanje, mislim da e, prelamati to preko leđa eip ne bi bilo dobro i to ne bi bilo u skladu s činjenicama da EIP treba raditi u jednom tržišnom okruženju. I treće, i to je jedna općenita primjedba, ali naravno u kontekstu hitnosti rješavanja pitanja i postizanja pitanja vezanih za klimu, da moramo biti oprezni da ne stavljamo preveliki teret na EIB, e, već e, oni trebaju rade e, izvješća, a mi kontroliramo ta njihova izvješća temeljem jedne agregirane osnove. I još jedna stvar koja je spomenuta, da s veseljem očekujemo kako će biti politika izdavanja kredite vezano za promet. Hvala. Gospodin Papadimulis ima riječ. Hvala. Želim reći sljedeće. Nacrt e, izvješća je vrlo dobra osnova osnova za razgovore, ali isto tako i osnova da bismo došli do konačnog cilja. Prije nekoliko dana Parlament je velikom većinom e, usvojio Europski zeleni plan. Prije nekoliko dana e, govorio nam je gospodin Hoer o ciljevima kao e, pretvorbi EIBA u jednu zelenu banku, a sadašnje, sadašnje izvješće to naglašava i zapravo pretvara u odgovarajuće ciljeve. Dakle, da budem kratak, s jedne strane pozdravljamo odluku EIB-a da želi udvostručiti svoje investicije, naime 50% za klimu. Imamo određenih primjedbi vezano za konkretne pojedinačne stvari koje po našemu mišljenju trebaju biti poboljšani ili, ili se valja eh, naglasiti. Imamo tak i amandmane. EIP prema članku 309. mora eh, težiti cilju da uh, jača gospodarsku socijalnu koheziju i na tome trebamo više raditi jer nejednakosti u Europskoj uniji još uvijek postoje. Recimo 2018. financiranje EIBA 50 ili 75% je bilo usmjereno samo na šest država članica. To se mora promijeniti. E, isto tako treba poduzeti mjere kako bi financiranje bilo ojačano u području e, malih i srednjih poduzeća, a to znači tehnička potpora mora se ojačati kao i pristup malih i srednjih poduzeća e, većem financiranju. Isto tako e, trebamo učiniti više za transparentnost i odgovornost. Bilo je u prošlosti jako puno takozvanih krivih zelenih investicija pri čemu su zapravo donesene odluke o kreditiranju, a da se nije išlo u detaljne e, e, detaljne, detaljne ispitivanja. Bilo bi e, dobro kad bismo imali jedan memorandum o razumijevanju između Europskog parlamenta i EIBA koji bi ojačao tu dužnost za odgovornost. Dakle, stoga želimo dati ove konstruktivne primjedbe kako bi izvješće postalo još jače, a ne slabije. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Gabrielu koji je predstavnik EIBA. Imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju gospodinu Komormanu kao i, izvjestiteljima u Sjeni koji su izložili svoje i mišljenje o financijskim aktivnostima EIBA. Drago mi je što danas mogu govoriti pred ovim odborom nakon ove konstruktivne e, rasprave koje ste imali u Strasburu s našim predsjednikom. E, bilo je puno e, e, stvari koje su spomenute, ali sada se želimo sredotočiti na dvije, a to je usredočenost na klime, ali isto tako i kao kao jedno mogućnost vanjskog djelovanja. Mi potpuno podržavamo Europski zeleni plan i spremni smo ostvariti svoj dio kako bi ga oživotvorili. Noši, novi ciljevi unutar EBA su već komunicirani, oni mislim da su jasni svima vama. Dakle, povećavanje sredstava na 50% e, sredstava vezanih za klimu do 2025. i potpuno do kraja 2020. usklađivanje sa Pariškim sporazumom. I sve to, i da odgovorim na neke od zabrinutosti koje smo čuli tijekom ove rasprave, EIP je svakako svjesan činjenice da preobrazba e, koja je potrebna da bi se udovoljilo ciljevima Pariškog e, sporazuma će imati učinke na neke regije, neke sektore više nego na neke I upravo prijedlog jednog e, mehanizma za pravičnu tranziciju, EIP je toga spreman E, pojačati kako financijsku, tako i savjetodavnu pomoć upravo tim regijama, odnosno grupama, kako bi osigurao da nitko nije zanemaren i e, niko nije zanemaren. Upravo nedavne ambicije i odluke donesene u skladu s tim daju važan signal svijetu i pojačavaju glavnu odluku poruku, a to je da je Europska unija glavna u borbi protiv klimatskih promjena, a tome e, dovodi do druge stvari, borba protiv klimatskih promjena zaista je globalna borba, stoga moramo osigurati da EIP je Europska klimatska panka i da najveći multilateralni e, e, zajmodavac u svijetu koji će e, zapravo imati transformativni učinak u trećim zemljama koji Europska unija zapravo i žele postići u više od četiri desetljeća. EIP je podupirao vanjsko djelovanje Europske unije u cijelom nizu zemalja i uz minimalne troškove za proračun Europske unije kroz različite e, instrumente, upravo kroz mandat za davanje kredite trećim zemljama. Mi smo bili e, aktivni u cijelome svijetu, više u 120 zemalja e, svijeta izvan Europske unije. Ako pogledate naše karakteristike, mi smo jedina međunarodna financijska institucija koja može garantirati stratešku autonomiju Europske unije u svim političkim e, smjernicama u skladu sa politikom Europske unije. Mi smo jedinstveni s obzirom na to da samo imamo države članice Europske unije kao naše dioničare i mislim da to e, zahtjeva određeno priznanje. Dakle, one instrumenti koje mi imamo su potpuno pod njezinom kontrolom i to je jedina financijska, međunarodna financijska institucija koja ima strukturirani e, dijalog sa Europskim parlamentom, svako kao nešto što treba uzeti u obzir. Ako želimo biti vodeći kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena, moramo osigurati da imamo vrlo snažni europski financijski segment, a to znači da je mora biti snažan i da e, zapravo e, ponovim članak 23. iz izvješća. E, u predstojećim trijalogu je bitno zadržati upravo središnju ulogu EIB-a u arhitekturi nakon 2020. godine i isto tako da to bude sredstvo za djelovanje u trećim zemljama. Kada gledamo stanje stvari zajedničko e, razumijevanje je već postiglo između Europske komisije i EIBA i e, također o načinima kako ojačati koherentnost politike Europske unije kroz i aktivnosti EIPA e, kroz financiranje izvan Europske unije. To se odrazilo i u pregovaračkom mandatu vijeća i nadamo se da će Europski parlament zapravo tijekom trijaloga potvrditi to svačanje. Zahvaljujem vam na ovoj prilozi, da e, prilici da vam se danas obratim i nadamo se da ćemo nastaviti dobru suradnju sa e, odborom za proračun kao i parlamentom u cjelini. Hvala gospodine Gabriel. E, gospodine Korman želi. E, gospođa izvolite. Hvala. Ovo je jako važna tema za mene. Ostalom, ja sam i bila u eib provao dosta vremena tamo, tako da mi je jako drago. E, Hvala izvjestitelju na njegovom prijedlogu mišljenja. Ja sam senzibilan na ono što se naziva geografskom reparticijom e, projekata. Dakle, 70% je otišlo samo u šest zemalja, dakle možemo bolje. Tijekom posjeta e, EIB-u početkom mjeseca u Luksemburgu evo, vidjela sam da imam problema provedbe projekata. Dakle, mislio sam da je taj problem više rumunjski i da e, kod nas, u našem dijelu Europe, nedostaje ekspertiza, ali uopće nije tako. Bernardo Oyer, predsjednik eib mi je objasnio da čak i u Njemačkoj, u većini zemalja, veliki broj projekata se nikad ne ostvari. Na primjer, e, u sektoru e, u sektoru izgradnje e, tračnica, dakle jednostavno nema dovoljno radne snage. Danas e, eksperti, stručnjaci EIBA e, trebaju ići dalje u pratnji projekata i imati jedan sustavni pristup kako bi ti projekti uspjeli. I to govorim u kontekstu zelenog plana. Kao što znate, Roosevelt kada je pokrenuo svoj e, New Deal osnovao je i federalnu agenciju koja je bila zadužena za osmišljavanje javnih radova. Kako je ona funkcionirala? Pa gradovi, regije, federalne države su slale projekte koje je analizirala ta agencija i onda se na federal, sa federalne razine e, pratilo te projekte, stavilo na raspolaganje odvjetnike, računovođe, stručnjake za urbanizam, i tako dalje. Dakle, mislim da se moramo nadahnuti ovim modelom i dati mogućnost EIB-u da se sudjeluje u projektima za koje je potrebna ekspertiza, vrhunske tehnologije, složene tehnologije koje će bolje poštivati okoliš. Dakle, o takvim projektima se govori kada se govori o zelenom planu. Bojim se da ako se postaramo da će logistika pratiti, dakle, pričat ćemo, a neće se stvari dešavati. Dakle, od Roosevelta ne trebamo samo uzeti marku, trademark eh, New Deal, već trebamo eh, koristiti i njegove metode. Najviša hvala, malo sam odužila, ali ovo je jako važno za mene. Hvala gospodine Koman, želite li zaključiti? Ne, ne, ne, ni pošto ne bih imao pretenziju da zaključujem, već mogu se samo svrnuti i reagirati na ono što je rečeno. U osnovu hvala svim izvjestiteljima o sjeni, gospođi Armani, prijateljima iz EIB-a koji su reagirali na prijedlog, onaj osnovni prijedlog za, za pokretanje diskusije koju imamo ovdje. Dakle, evo, idemo redom. Dakle, što se tiče pregovora o točci 12. i strahova našeg prijatelja kojeg predstavlja gospodin Fernandez, želim reći sljedeće. Dakle, ima jedna tema o kojoj treba razgovarati i to je kome, kome dajemo novce i po kojim uvjetima. Dakle, ta točka 12 ne obvezuje e, klijente da odmah ispoštuju svoje obveze u svim aktivnostima, već se kaže, s obzirom da smo mi svojevrsna javna banka, pomažemo vam da napravite određenu tranziciju, tako da je normalno da se od vas traži specifične dodatne napore. U suprotnom, e, ako toga nema, onda idite u bilo koju banku. Dakle, naša dodana vrijednost jeste ne da kažnjavamo malo srednje poduzeće i poduzeća, već e, da kažemo onima koji ulažu dodatni napor, rećemo da ćemo vam novce, ali e, trebate i vi e, pomoći ka tranziciji. Dakle, to nije giljotina koja pada i koja kaže e, ili se sa dobre strane pa ispunjavate kriterije, dobijate novce, ili s druge strane niste u kriterijima i ne dobijate ništa, nego treba razgovarati o tome kako će se popraviti tranzicija. Što se tiče komentara kolega sociodemokrata, evo, ja se slažem s tim da, evo, formulacija radi, da se to zove banka za klimu. Ali jako mi je stalo i do toga, mislim, nije, nije to zato što ćemo medijski reći da je to banka, klimatska banka, da pa zbog toga da trebamo zaboraviti koji je bio izvorni cilj te banke, dakle da se liječe nejednakosti. I među nama neće biti učinkovite borbe protiv klimatskih promjena ako se ona ne bude radila e, imajući na umu i pravednost. Dakle, da, EIB i dalje mora djelovati po pitanju socijalnih stanova, zdravstva, obrazovanja i slažem se i sa e, upravljanjem za vanjske e, zajmove. Dakle, evo, ponavljam, meni jako dobro dolaze svi mogući amandmani kako bismo pojačali učvrstili ovaj projekt, ovaj nacrt izvješća. Više puta puta spominjalo zajmove u sektor prometa. Naravno, Europska investicijska banka treba i tu pomoći za tranziciju u sektor prometa. Iskreno govoreći, u nedavnoj prošlosti EIB je financirala načine prometa, transporta koji smo se mogli E, bez kojih smo mogli živjeti imajući na umu sve probleme. Dakle, evo, gospođa Keller to jako dobro zna, e, autoceste oko Strasbure, to je primjer. To spominjem gospođo Keller samo zato što jako dobro poznajete Strasbur. Dakle, Cilj je da se da doprinos financiranju infrastrukturnih projekata koji će biti kompatibilni sa onim oko čega slažemo, a to je borba protiv klimatskih promjena, dakle prometne infrastrukture i kolektivne prometne infrastrukture. Što se tiče kružne ekonomije i njene veze s kakvoćom proizvoda, to je kolega iz Renjua rekao, i pitanje kemije. Da, to su važne teme. Dakle, tu banka poput EIBA treba dati svoj doprinos da dođe do izmjene našeg gospodarskog modela, tako da imamo ekonomski model koji neće više biti linearni, ekstraktivistički, već idemo u e, kružno gospodarstvo i koje će sagledati i pitanja e, koja se tiču koje čega evo naš kolega u iz je u prethodnom životu radio na temama koje se tiču riča i to su sve stvari na primjer koje trebamo imati na umu kada želimo financirati razne promjene. Čuo sam i komentare kolege iz eh, kluba zastupnika IDEA koji se tiče kriterija koji su previše političke prirode, na primjer. Pa, možda je to i ispravno, no EIB je politički instrument, ponavljam to. Dakle, trebamo biti svjesni, ne mislim na peorativno, ali da postoje neke orijentacije koje smo se i kolektivno zadali glede hodograma. Predsjedniče, što se tiče ovog trostrukog e, ne samo da je to važno za klasične aktivnosti EIBA, već za sve njene aktivnosti, jer to izravno utječe na cijenu novca koji, e, koji Dakle, E, osobno mi je teško, e, mi, mi, žalim što je ta vrsta e, ocjene je postala važnija od očuvanja planeta, ali tome tako i te stvari nam se nameću same po sebi. Možda ćemo u bliskoj budućnosti moći uzeti u obzir činjenicu da, s obzirom da je EB politički alat jedne gospodarske jako moćne sile kao što je Europska unija, dakle da bismo se mogli poštedjeti i zanemariti tu klasifikaciju, no dobro, trenutno tome nije tako, dakle, ali važno je u svakom slučaju imati jeftin novac kako bismo mogli raditi kvalitetne zajmove. Još jedna stvar, naime, ponekad u našim raspravama ima nešto paradoksalno i htio bih da se to razjasni. S jedne strane, evo kao što vi ukazali na to predsjedniče, na, ne samo na današnjem sastanku, već jednostavno kažete pazimo da ne preopterećujemo administraciju EIBA sa prekomjernim izvješćima, sa prevelikim e, brojem zaposlenika u EIBU koji bi se bavio samo administracijom. Da, to je argument e, koji se može koji, koji je dobar, a čujem i druge argumente, a to ima veze na ono što ste rekli, kolege. Dakle, i, argumentacija je sljedeća. Kako bi EIB mogao punom silom raditi, moramo imati i tehničku pratnju. Dakle, moramo imati e, osobe u službama ili koji su vezani u službe eib koji će moći ne samo provjeriti i kontrolirati kamo idu novci, već koji će se postarati da kada uložimo jedan euro eib negdje da imamo e, učinak poluge, jer tu imamo inženjere, profesionalce koji kažu evo tu i tu bilo bi jako korisno izgraditi ne znam, e, e, tu prugu, taj most, tako dalje, pa onda moramo biti arbitri. Dakle, ili ćemo reći da je EIB kasta prasta, pa onda to ne provjeravamo, ili je to E, instrument, važan instrument gdje ćemo imati ljude koji će dobro provjerati da se koriste ta sredstva, dakle, ali trebamo se odrediti, dakle, ili jedno ili drugo. Dakle, tu imamo hm, svojevrsni paradoks. Evo, rekao sam i kolegi iz, e, iz socijaldemokrata što se tiče e, socijalnih aspekata, to je važno imati na umu. EIB ne treba zaljevati već vlažno tlo. Ako je to instrument koji u našoj službi i u službi politika koju trebamo voditi, onda treba ići i u teže projekte, ali to je ulaganje za budućnost. Dakle, nećemo jako brzo doći do situacije u kojoj će određeni procenat e, u nekim zemljama e, Dakle, jednostavno, EIB ne treba biti rezerviran samo za zemlje koje su u dobrom stanju, već i, u već i zemljama e, koje idu ka boljem putu. Dakle, slažemo se oko toga. E, hvala gospodinu Gabrielu iz EIB-a na njegovim komentarima, no jedna stvar, e, nisam dovoljno daleko išao s tim. U biti imamo dva mrtva kuta. Možda ih više ima, ali evo, dvije stvari o kojima nismo govorili. Pod jedan, današnji dioničari e, EIBA su države, kao što ste dobro rekli. Dakle, da li bismo trebali imati novog, novog partnera koji bi bio sama Europska unija? Da li trebamo povećati sredstva u apsolutne vrijednosti EIBA? Dakle, ne znam. Na to, na to pitanje nema još odgovora. Drugo, kako se artikuliraju politike ulaganja izvan naših e, granica sa bankom čije sam im zaboravio, ali čiji smo dioničari a s drugim zemljama koje nisu samo europske. Dakle, kako te dvije stvari se artikuliraju? Dakle, da li trebaju ili ne trebaju? Dakle, iskreno govoreći, evo, posljedam pitanje, nisam o tome razgovarao, nemam odgovore, ali ako trebamo dalje razmišljati o tome, to treba napred. Gospodin Arman, e, donekle sam odgovorio na vaše pitanje. Poprilično slažem s onim što ste govorili. Mnogi govore o stalno novom, o o zelenom planu, zelenom planu, o ono, New Dealu. E, Svoje vremeno New Deal je predstavljao puno e, novi, novih poreza, pristanak na prekomjernu zaduženost i tako dalje. Dakle, ako hoćemo sada da govorimo o novom zelenom dealu, o Green New Deal, onda možda, možda i to treba im uzeti u razmatranje, znate. Dakle, kad započnemo s tom metaforom o Green New Dealu, onda treba ići do kraja logike, jer onda su to samo fine riječi. Evo, ispričavam se što sam bio dugo, dugo ovako. Ja vas zaista molim da sudjelujete u jačanju ovog teksta putem amandmana i na raspolaganju sam svima kako bismo razgovarali o tome i napravili dokument koji će biti što bolji moguće. Hvala. Samo da zaključimo raspravu, samo podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 28. siječnja u 15 sati, a da ćemo o izvješću glasati drugog e, ožujka. Hvala vam lijepa. A sada prelazimo na drugi kraj svijeta. E, I to u Peking Kinu mi ćemo se e, nastaviti raspravu iz prije podneva o, o zgradama. Gospođa Keller. Ja želim zahvaliti tajništvu odbora, gospodinu Rupercu i glavnoj tajnici na e, prijedlogu pisma u kojem e, bi bili sadržane želje e, gospođe bivše izvjesteljice i sadašnje izvjesteljice u Sjeni, Monike Holmajer, koji nam se čine boljim e, oblikom kako bismo pojasnili naše brige, ali da pritom ne preduvjet, e, ne stavljamo preduvjet na e, sporazum zaključivanja, na zaključivanje sporazuma između sa, sa Pekingom. Dakle, ako se kolege slažu s tim, evo, barem su izvjestitelji sjednice slagali, a možda i kolege mogu da kažu da slažu s tim prijedlogom. I predsjedniče, hvala vam što ste nam dali čitav dan da razmislimo o tome. Uh, Madam Holmajer, you want to add? Gospođo želite li nešto nadodati? E, samo pojasnimo. Sada ćemo glasati o zgradi u Pekingu, a u pismu koji ide sa takvom odlukom bit će specificirano koja je naša zabrinutost, zašto smo zabrinuti i pismo je već dostavljeno svima kojih se to tiče. Možete li to potvrditi? U redu. Sada ćemo onda glasati o projektu Peking. Uh, we vote electronically. Elektronički ćemo glasati. Yeah, okay. Everybody uh, ready to vote? Jesu li svi spremni za glasanje? Otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je zatvoreno. I e, usvojeno je, dakle, 8 glasova, 18 glasova za i 7 protiv. Aha, još jedan glas e, za. Gospođo eh, Holmajer, vi želite posebno glasati o slovu eh, o drugom pismu? Ne. Dakle, dobili ste pismo u proteklih eh, pola sata i to i pismo sadrži prilog sa svim točkama koje je rekla gospođa Holmar. Aha, nije stiglo. Dobro, onda ćemo se pobrinuti da vam dođe kao što je dogovoreno. Hvala vam. I gospođo Keller, e, čestitam. Nemojte nam još pobjeći, jer su nam ostale još dvije točke. Točka 10 i 11. Oprostite, molim vas e, vašu pozornost. Još moramo raspraviti točku 10 i 11. protokol o provedbi sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije. Gospođa Gualmini nema je, ali gospođa Guardia Zabal će preuzeti. Izvolite. Hvala vam. Evo ja govorim u ime našeg izvjestitelja Paolo de Castro, koji sad sudjeluje na sastanku odbora za poljoprivredu. Molim ostale e, za tišinu. Rekla sam da gospodin De Castro nije mogao doći na ovo e, izlaganje, ali ja ću ga zamijeniti. Evo, bit ću vrlo brza. Jesmo, evo, pri kraju dnevnog reda. Ovdje se govori o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Senegala i Europske unije. 2014. E, je stupio na snagu, a 2019. je Evropska unija predstavila novi protokol za sljedećih pet godina. Ovim protokolom se e, nude mogućnosti za ribarstvo našim plovilima, i jako je važno da se e, protokol temelji na znanstvenim preporukama. Postoji jako dobra suradnja između nadležnih tijela u Senegalu i Europske unije kako bismo postigli e, ribolov koji je održiv. I to su velike koristi od potpisivanja ovog protokola. Govorimo o 1,7 milijuna eura e, godišnje za sljedećih pet godina. 800 tisuća plaćamo za pristup resursima Senegala i 900 tisuća e, plaćamo kako bismo podržali provedbu e, ribarstvene politike. Tako da ovaj protokol pozitivan i izvjestitelj preporučuje da ga podržite. Hvala vam. Hvala vam. Žele li izvjestitelji u sjeni nešto komentirati? Gospođa Laporte. Hvala predsjedniče. Pa glede ovog sporazuma o ribarstvu imam neke stvari koje su mi nejasne. Naime, dokazano je da intenzivno ribarenje europskih brodova e, ugrožava resurse, morske resurse i spriječava razvoj e, malog e, ribarstva u tim zemljama. Dakle, malog ribarstva koji omogućuje održavanje nekog autohtonog stanovništva. Dakle, i o tome bismo trebali razmisliti. Hvala. Thank you. Any Imali još komentara? Onda vas samo podsjećam da ćemo o mišljenju glasati 17. veljače. Evo, svima je već kasno. Next Sljedeća točka je e, produljenje protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvo između Europske zajednice i e, Islamske republike Mauritanije. Gospodine Guerreiro, izvolite. E, hvala vam, predsjedavajući, kolege. Ovdje govorimo o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske republike Mauritanije. Prvotno je sporazum dogovoren još 2006. i cilj je omogućiti našoj floti pristup e, stokovima uz obale Mauritanije. Imamo, e, temelji se na radu e, CECAF-a, dakle Povjerenstva za istočni i zapadni Atlantik i IKATA. Želimo potaknuti razvoj održivog sektora ribarstva i osigurati samodostatnost lokalnih ribara. E, protokol je potpisan prošle godine, a ovime se produljuje sporazum dok se ne dovrše progovori o novom protokolu. E, tako da tu smo izmjenjivali pisma. Postupak je pokrenut krajem studenog prošle godine. Tako da iste, isti uvjeti će se primjenjivati još godinu dana. Govorimo o 60 o više od 61 milijun eura, podijeljeno u dva dijela. 57,5 milijuna eura za pristup e, vodama Mauritanije, te podrška za sektorski razvoj ribarstva u Mauritaniji koji iznosi 4,25 milijuna godišnje. Sve je to u skladu sa politikama e, za održivo iskorištavanje stokova i trebalo bi e, dovrš, i trebalo bi se primjenjivati dok se ne dovrše pregovori o novom protokolu. Odbor za ribarstvo je nadležni odbor. A mi predlažemo da se složimo s ovom razmjenom pisama i da podržimo produljenje protokola. te da osiguramo financijska sredstva za ovaj e, sporazum o partnerstvu između Europske unije i Mauritanije. No, e, Peš mora osigurati da to bude jedan e, privremeni, jedno privremeno rješenje a mi moramo se pobrinuti da stvarno podržavamo e, lokalne ribare te dostatnost hrane te da radimo sa e, trećim zemljama partnerima kako bismo osigurali održivo ribarenje. Hvala vam. Žele li netko od izvjestitelja u sjeni nešto reći, gospodine Stefanuta? Evo samo kratko. Podržavamo zaključke izvjestitelja da moramo nastaviti s ovim partnerstvom, no htio bih vam skrenuti pozornost na članak koji se pojavio u The Guardianu prije četiri godine i u članku je stajalo da višak novca, dakle mm, ovo 4,1 milijun za podršku ribarskog sektora, da ne postoji nikakav dokaz da je taj novac otišao na pravo mjesto. Stoga ne znam koliko su snažne e, njihove organizacije civilnog društva, koliko su snažne ribarske e, zajednice. Stoga mi ćemo dati našu suglasnost. Mi nismo odbor za e, ribarstvo, ali volio bih istaknuti da je novac naša odgovornost i da se mi moramo pobrinuti da stiže na adresu na koju je namijenjen. Mm, zato što u protivnom ispada da je to e, novac za nekakvu lažnu održivost. Ne, dobro. Aha, još gospodin Guerrero, izvolite. Evo samo da ponovim ovo što je rekao kolega. Da, naravno, moramo paziti e, kako se troši taj novac. Tako da bismo e, o tome trebali više razgovarati na odboru za ribarstvo. Da, da, naravno, slažem se. Možemo i podnijeti amandmane, imamo još vremena. Ali stvarno bi u odboru za ribarstvo trebali inzistirati na praćenju e, trošenja tog novca kako ne bi došlo do zloupotrambe i e, prijevara. Slažem se sa prijedlogom kolege. Evo, tajništvo me podsjetilo. To se ne radi amandmanima. O mišljenju ćemo glasati u 17. E, veljače. I evo, ovime završavamo današnji e, sastanak. Malo smo morali e, premjestiti točke dnevnog reda. I još da vas podsjetim, sutra u 9.30 imamo vrlo interesantno saslušanje o vlastitim sredstvima i usklađivanju porezne politike. I ja se nadam da ćete e, svi sudjelovati. Ja se moram ispričavati, neću sudjelovati u prvih sat vremena, ali doći ću što budem e, prije mogao. Želim vam svima ugodnu večer.